Good morning, ladies and gentlemen. It's three minutes past. Dobro jutro, dame i gospodo, tri minute nakon devet je sada. Htio bih vam svima izraziti dobrodošlicu na još jednom sastanku e, odbora za vanjske poslove. Prije nego što započnemo s glasovanjem, dopustite mi da pozdravim tri gosta. Nisam siguran jesu li već ovdje, tamo su. Imamo tri člana Ukrajinskog parlamenta s nama, koji će provesti jedan sat ovdje s nama. Želim pozdraviti gospođu Oksanu Ziruit, gospodina Jozo i gospodina Asperesjuga. Dobrodošli u odbor za vanjske poslove. We then come to the votes. Sada prelazimo na glasovanje. Danas imamo maraton i vjerujem da ćemo glasati barem sat vremena i 50 minuta, tako da moramo svi biti izrazito koncentrirani i nadam se da ćemo moći na vrijeme završiti s glasovanjem. Sada prelazimo na elektroničko glasanje, točka broj 10 prema novom trgovinskom okviru između Europske unije i Turske i modernizaciji Carinske unije. Izvjestiteljica je bila gospođa Kati Pili Želi li izvjestiteljica nešto reći? Mislim da ne, tako da onda možemo započeti s glasovanjem. Sad ćemo krenuti. Jesu li svi umetnuli glasačku karticu, uređaj? Nadam se da da. Onda prelazimo na amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na drugi kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda prelazimo na 15. amandman. Prelazimo odmah na treći kompromis. Ne. Na mom popisu prelazimo na prvi dio 15. amandmana. To je pokriveno. Dakle, prvi dio 15. amandmana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjera. Vote is open. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Right, closed. Zatvoreno. se. Zatim prelazimo na treći kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na četvrti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda prelazimo na peti kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti kompromis za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sedmi kompromis za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda prelazimo na završno glasanje o nacrtu izvješću ovako izmjenom obliku. Tko je za? Elektroničko glasanje, ispričavam se, otvoreno glasanje. The Zatvaram glasanje. Usvaja se čestitke izvjestiteljici. Onda prelazimo na Crnu Goru. Prelazimo na sljedeću točku. Glasanje o nacrtu izvješća o izvješću komisije u Crnoj Gori za 2016. godinu. Želi li izvjestitelj nešto reći? U redu, hvala vam. To je Charles Tenok. Onda možemo krenuti. Drugi kompromis. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis broj 3. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Onda prelazimo na 51. amandman. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? To treba provjeriti. u Otvaram glasanje. The vote is closed. Glasanje je završeno. Odbija se. So we again go to 52. Onda prelazimo na 52. 52. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Četvrti kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Peti kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 77. amandman. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi kompromis koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 96. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Deveti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Deseti kompromis, da provjerimo. U redu, 104. amandman provjera. Otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. Deseti kompromis koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedanesti kompromis koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dvanesti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 147. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Razuma na 159. amandman za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. 159. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Onda prelazimo na 160. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se 161 za, protiv, suzdržani, provjera 161. amandman. Otvaram glasanje. Dvije osobe što spavaju. Glasanje je završeno. Usvaja se sa uskom većinom. 162 za, protiv, suzdržani, usvaja se 163 za, protiv, suzdržani, usvaja se 164 za, protiv, suzdržani, usvaja se 165 za, protiv, odbija se, ispričava se pecnik, suzdržani, odbija se 166 za, protiv, suzdržani, Hajmo to provjeriti. 166 e, glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Usvaja se. 30 nasmo 27. Prelazimo na 167. amandman gospodina e, Kovačeva, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 186. amandman gospodina Zovka koji je upravo pristigao. Vrlo dobro tko je za protiv suzdržani. Usvaja se 179. amandman za protiv suzdržani. To ćemo povijediti. 179. Glasanje je završeno. 30 naspram 28. Vrlo bliski rezultat. To se dakle usvaja. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na 192. amandman. usmeni amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 193. U dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 194 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na treći amandman gospodina Hači Georgijua, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo taj amandman, otvaram glasanje. 59 e, kolega je tu i sa 308 se odbija 11 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 11. amandman. Otvaram glasanje. Jedan kolega i dalje spava. Zatvoreno.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 Ispričavam se. Tražili ste provjeru 14. amandmana. U redu, to je bilo davno. 14. amandman, 14. amandman od gospodina Andrulakisa i gospodina Doca. Provjera, glasanje je otvoreno. Gospodine Flekenštane, prerano je za ovo. Zatvaram glasanje. A, bilo je dosta očito, ne? Prvi kompromis za, protiv, suzdržani, Usaje se. Onda plazimo na 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, ne, on se ne razmatra, ja smo usvojili 22. amandman, 24. amandman, taj izvrsni amandman. Tko je za, protiv, suzdržani? Odlično glasanje, 25 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 25. amandman. Glasanje je otvoreno. Jedna osoba još nedostaje. Probudite se. Glasanje je završeno. Odbija se. 26 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prvi amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. dva za protiv, suzdržani, usvaja se. Onda prelazimo na završeno tonično glasanje o nacrtu izvješća u izmijenjenom obliku. Glasanje je otvoreno. One colleague is still not participating. Nedostaje nam jedan kolega. The vote is closed. Glasanje je završeno. 51 naspram 6 glasova. Izvješće se usvaja. Čestitke izvjestitelju. Macedonija? We now come to the draft report on the 2016... Sada prolazimo na glasanje o bivšoj ugosanskoj republici Makedoniji za 2016. godinu. Izvjestitelj je gospodin Ivo Vajgl. Želi li on nešto reći? Ne, onda možemo krenuti s glasovanjem. 14. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda prelazimo na osmi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda prelazimo na deveti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na 95. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na deseti kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Jedanesti kompromis za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 118 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 119 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 120 za? protiv, suzdržani, usvaja se 121 za, protiv, suzdržani, usvaja se 12. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 13. kompromis tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 136. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na prvi dio 161. amandmana. To je dakle glasovanje po dijelovima, dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani. To moramo provjeriti. Otvaram glasanje. nisu li glasali? Glasanje je završeno. 35 nasom 25 usvaja se. Onda prelazimo na drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 17. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 167. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 18. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda prelazimo na amandman 183. prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odvija se. 20. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 21. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 213. Tko je za, protiv, suzdržani, Privedimo to. 213. amandman. Kovačev. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 24. Usvaja se. Sada plazimo na 214. amandman, opet gospodina Kovačeva, u dva dijela. Prvi dio, tko za? Protiv, suzdržani. Odbija se drugi dio za, protiv, suzdržani. sve se. 215. Kovačev za, protiv, suzdržani. I još jedna provjera, 215. amandman, otvaram glasanje.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 suzdržani, usvaja se. 245 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 247 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 248 za, protiv, suzdržani, odbija se. 249 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 250 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo 250. amandman gospodina Kastalda. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Usvaja se. 251 za, protiv, suzdržani, usvaja se 252 za, protiv, suzdržani, odbija se 253 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 253. amandman. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. 254 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 25 kompromisni amandman. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 259 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 27. kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. treći amandman, glasni prilovima, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 284 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda, ako smo to usvojili, odlazimo na drugi dio 300. amandmana. Drugi dio, dakle, da. Drugi dio amandmana 300. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 301 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 304 za, protiv, suzdržani, odbija se. 315 za, protiv, Suzdržani. Provjerit ćemo 315. amandman. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Wow, u redu. Ovo je bilo očito. Dakle, to je bio 315. amandman, onda prelazimo 316. za, protiv, suzdržani, odbija se. 318 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda prelazimo na 27. amandman za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 27. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 28 za, protiv. Suzdržani odbija se. 29 za, protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo 29. Otvaram glasanje. Tri, dvije osobe nedostaju. Kad bih samo znao iz kojeg kluba. U redu, sad su svi tu. Glasanje je završeno. Usvaja se. 30 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 31 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Treći kompromis za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. trideset 37. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 39 za protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na peti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 u dva dijela. Tko je za? Za prvi dio protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Drugi dio. Zatvaram glasanje. Odbijeno 31 na 29. Sedmi kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prvi kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na osmi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se 10 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 10 amandman otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Amandmani 11 i 12. tu je za? protiv, suzdržani, odbija se. 13. amandman za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo i taj amandman, 13. amandman, trajem glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Onda možemo prijeći na završno glasanje, elektroničko glasanje o nacrtu izvješća. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno i usvojeno sa 54 glasa, sam 8 glasa. Čestitke izvjestitelju. you tell me this one. Ah, I have it. I have the right one. yes. Okay. Right, we come to the next... Krećemo na izvješće o Srbiji. E, da li bi izvjestitelji želi reći nešto? Ako ne, možemo početi sa glasovanjem. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. Kompromis 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Također se usvaja. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. Amandman 72. Bogović i Kukan, tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 83. Glasovanje se otvara. Zatvoren, dakle odbija se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dakle, oglasanje nije u, redu. Kompromis šest. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada krećemo na amandman broj 2, koji je na stranici broj 5. Gospođa Lunaček, i e,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 Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 174. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 175. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 176. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera, dakle 176 provjeravamo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ovaj amandman se odbija. 177 za, protiv, suzdržani, odbija se. 179 za, protiv, suzdržani, odbija se 181 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Gospodin Kastaldo, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Velika većina. Kompromis 12 sa protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 196 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 228 za protiv suzdržani provjera. Dakle, amandman 228. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 229 za protiv suzdržani provjera. Nisam vidio da je mnogo ljudi glasovalo s lijeve strane ponovno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. 229. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani. Opet je isti problem. Provjeravamo, otvoren glasovanje za 230. zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 15. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. Amandman 243. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, jasne, odbija se 244 za, protiv, suzdržani, odbija se 245 za, protiv, suzdržani, odbija se 246 za, protiv, suzdržani, usve se 247, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. Dakle, 249 za, protiv, suzdržani, odbija se. 250 tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 251 i 252. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? usvoja se. 253. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. 254. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 293 na stranici 13 gospodina Kovačeva. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se 294 za, protiv, suzdržani odbija se 295 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 17. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Dolazimo do amandmana 308 na stranici 14. Gospodin Tanok, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 323, tko je za, protiv, provjera 323, otvaram glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Amandman 325 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Tada dolazimo do uvodnih izjava. Broj 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani,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 Zatvoren glasovanje. E, ova uvodna izjava se usvaja. 24 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Provjera. 24 otvoren glasovanje. Tri kolege još uvijek spavaju. A ne, evo, budni su, zatvoren glasovanje, 30, 28, dakle, usvaja se. Ova uvodna izjava se usvaja. 25. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se 26 za. Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 27. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se 28 za, protiv, suzdržani, odbija se 29 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 29, otvoren glasovanje. Bk, jedan glas nedostaje. U svakom slučaju, zatvoren glasovanje, 28 naspram 33, odbija se. Sada dolazimo do eh, broja 30. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 31. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 32. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 33. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. Za, protiv, suzdržani, odbija se 34, 36, e, za protiv suzdržani, odbija se. Citati od gospodina Vilimskog od 1 do 10. Tko je za? Dakle, ukupno tko je protiv? Suzdržani. Svi citati su odbijeni. Sada dolazimo do broja 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se broj 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se broj 13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 14. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se broj 15. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. Broj 16, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Elektroničko e, glasovanje otvaramo e, za izvješću izvješće u cijelosti. Sa svim amandmanima zatvaramo glasovanje. Izvješće se usvaja 55 naspram dva glasa protiv. Izvrsno. Sada dolazimo do sljedećeg glasovanja o nacrtu izvješća komisije o Kosovu. Da li bi gospodin Panzeri želio reći nešto? Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim reći da e, politički klub SID neće glasati za kompromis broj četiri e, jer e, ni ne odgovara logici godišnjih izvješća i e, zapravo ne reflektira situaciju u državi, odnosno to je zasarali način. Mi smo htjeli zapravo podržati ovaj kompromis kako je zvučao inicijalno, a sada izričaj zapravo nas vodi nazad i iz političkih razloga ne možemo podržati ovaj kompromis. Eto, htio sam samo informirati kolege o tome. Hvala. Gospodine Panzeri, dakle, rekli ste nam da socijalisti i demokrati neće glasati za kompromis četiri. U redu. Izvjestiteljica, gospođa Lunaček, izvolite. Eto, ja bih željela reći da sam e, se konzultirala s drugim klubovima, imala sam drugačije signale iz skupine iz kluba SID, oni su rekli da će glasati za e, kompromis e, prijedlog EPP-a, inače će se neće razmatrati, sada dobivam drugu poruku, dakle moj originalni prijedlog je bio da parlament, kao što smo nek, već toliko to puta rekli e, prije toga da potiče ovih pet država članica da e, učine to, a sada zapravo moramo staviti minus ispred ovog amandmana i morat ćemo glasovati o drugim amandmanima. Žao mi je zbog ovog nesporazuma, ali eto to je tako. Također e, moramo ovo gledati kao pozitivna stvar, kao recimo jučer je Bangladeš prepoznao e, e, Kosovo e, i to je 114 UN država, vrlo više od toga koje su do sada podržale, tako da eto to je dobra stvar i hvala vam na tome. Ako nema daljih napomena, komentara, započnimo s glasovanjem. Kompromis 1, tko je za, tko je protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 47 i 48. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 49 za, protiv, suzdržani odbija se. 50. Tko je za? Protiv, suzdržani. Provjeravamo broj 50 otvoren glasovanje. Gospodina Daktusom je podnio ovaj mandan. Zatvoren glasovanje. 48 naspram 10, jasna je pobjeda, amandman se usvaja, 51. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se 52, za, protiv, odbija se. 53, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, to je jasno. Kompromis broj dva, Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do kompromisa broj tri, Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. A sada famozni kompromis četiri. A ne, ne, ne, oprostite. Prvo, amandman 74, 75, gospodin Schaffhauser i Korvin Tko je za, tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 76 i 77. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. i 8 za, protiv, odbija se 79 i 80 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se 81 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 82, 83 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Provjera amandmana 82, 83, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis četiri. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerimo kompromis četiri. Glasanje je otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Kompromis pet. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amalman 111. Gospodin paet tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvoja se. Usmeni amandman tri. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Usmeni amandman tri. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje 30 trideset 31. Dakle, ovaj amandman se odbija. Kompromis šest. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis sedam. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 142. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? provjera 142. Glasovanje e, je otvoreno. Jedan glas nedostaje. Zatvaram glasovanje. 38 dvadeset 22. Usvaja se. A sada dolazimo do kompromisa 8. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 152. Gospođa Piri usvaja se. 153. Tko je za, tko je protiv, suzdržani. Provjera 153. Glasovanje se otvara. Svi su glasovali, usvaja se. 154. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 155. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 156. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 157. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 181 amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se 182, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se 183, to je tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se 184, za, protiv, suzdržani, odbija se 185, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se 186, tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. Kompromis 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani sve se. Amandman 197. Za, protiv, suzdržani sve se. 198 za, protiv, suzdržani, odbija se 199 za, protiv, suzdržani, provjera. 199, otvoren glasovanje. Zatvorim glasovanje. Odbija se. 2 sa 29 e, protiv, Naspuno 28 za. Amandman 200, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 201 za, protiv, suzdržani, odbija se. 202 za, protiv, suzdržani, odbija se. 204 za, protiv, odbija se. 205 za, protiv, Suzdržani provjerit ćemo. Dakle, amandman 205. Otvaram glasovanje. Odbijen ovaj amandman. 206. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 13. Za? Protiv? Suzdržani? usvija se. Kompromis 14. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do amandmana 247. Gospodin Đampacki. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjerit ćemo 247. Otvoram glasovanjem. glasovanje. The vote is closed and this has been carried. glasovanje usvaja se. 248 za, protiv, suzdržani, odbija se. 249 koja je za, koja je protiv, suzdržani, odbija se. 250 za, protiv, suzdržani. Provjera 250. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 251 za, protiv, suzdržani, odbija se. 252, tko je za, tko je protiv, suzdržani, e, odbija se. 253, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 254, za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 254, otvoram glasovanje. Zatvorim glasovanje usvaja Dolazimo do 256 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, a drugi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 257, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se, 258 za, protiv, suzdržani, odbija se, 200 59 e, za suzdržani, e, protiv suzdržani usvaja se. Dvijesto Dakle, upravo smo glasovali za amandman 260. Samo smo pokušavali vidjeti, e, pokušavali vidjeti da li ste svi budni. Dakle, usvojili smo amandman 260, a sad je 261. Gospodin Šake, tko je za, tko je protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje i ovaj amandman se usvaja. Kompromis 17. E, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 269. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 270. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada amandmani 271, 272 i 273 su identični. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 274 za protiv suzdržani odbija se. 278 i 79 za protiv suzdržani odbija se. 275 za protiv suzdržani odbija se. 276 koje je za je protiv suzdržani odbija 280 koje je za protiv suzdržani odbija Kompromis 18. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Uzvaja se. 287. Radoši Jakovčić. Tko je za? Protiv? Usvaja se 289, za, protiv, usvaja se 292 dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio tko je za, tko je protiv, i odbija se. Provjera 292, drugi dio otvoran glasovanja Glasovanje se zatvara i ovaj amandman se odbija. Odnosno drugi dio ovog amandmana. 293, gospodin Milan Mont, tko je za, protiv, suzdržano, odbija se. Uvodne izjave broj 12. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 13. Za, protiv, odbija se. 14, 15, odbija se broj 16, za, protiv, odbija se broj 17, za, protiv, odbija se. 18, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se broj 19, za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, usva se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 tko je za, tko je protiv, suzdržani, Provjerit ćemo broj 24. Otvaram glasovanje. And the vote is closed. This is... Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 25 za protiv odbijeno 26, 27 za protiv suzdržani odbija se 28 za tko je protiv suzdržani, odbija se 29 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 30 za, protiv, suzdržani, odbija se 31 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 31. glasovanje je otvoreno. Svi su glasovali i ovaj amandman se odbija. Broj 32. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjera 32. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se 20 9, 20, broj 5. Odbija se broj 6, tko je za, tko je protiv, suzdržani. Odbija se 7 i 8, tko je za, tko je protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. za, protiv, broj 9 za, protiv, e, odbija se, broj 9, 10 za, protiv, suzdržani, odbija se, broj 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, identični amandmani 1, 2, 3, 4, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. U redu, otvorim glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se, evo, jasno je. Dolazimo do elektroničkog glasovanja o nacrtu izvješća sa svim amandmanima. Glasovanje se sada otvora. Nedostaje jedan glas. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. So, shall we continue?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 Dear colleagues, it's 20 past 10. 10 i 20 je poštovani kolege. 15. E, točka. Sad e, ćemo zamijeniti redosljed točaka 15 i 16 Gospodin, gospođa Manesko opro, Manstensku, je tu. 16. utvrđivanje kriterije i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i sad ćemo razmatrati preinaku Dublinske uredbe. Gospodin, gospođa Ramona Manesku, PPE, je izvjestiteljica. Samo oni amandmani koji sadrže promjene su prihvatljivi. Ramona Manesku, izvolite. Hvala vam lijepa. Ovo je važan zakonski tekst i na koji moramo dati e, mišljenje, zato je bio zadužen LIBE odbor i e, trebamo izmijeniti uredbu koja je rješenje najkontroverznije, predstavlja rješenje za najkontroverzniju situaciju trenutno, a to je izbjeglička kriza. E, dakle, dva su aspekta. Prvi je cilj da se zaustavi proces e, nelegalnih migracija koje bi se trebale pretvoriti u legalne i siguran način e, ulaska na teritorij Europske unije onih koji traže zaštitu i vraćanje u države podrijetla onih eh, koji nisu kvalificirani za međunarodnu zaštitu. Eh, I prijedlog je komisije da jedini način ulaska u Europsku uniju bude podnošenje zahtjeva za međunarodnom zaštitom i prijedlog komisije odražava činjenicu da Europska unija ima kapaciteta za riješiti eh, migracije na ovaj način. Raspravljajući s kolegama i tijekom e, rasprava smo došli do zaključka da ne samo da Europska unija nije za sad uspješna u rješavanju tog problema, nego su neke države i pozvale na stalan sustav podjele tereta, a druge bi htjele ostati e, u ovom sustavu kakav je sad. Dakle, još uvijek smo podijeljeni u stajalištima oko tog pitanja. U potpunosti smo suglasni da ovaj tekst kakav je sada i treba e, znatno poboljšanje i e, trebamo odgovoriti na potrebe e, za e, korijenitom reformom sadašnjeg sustava koji ne funkcionira u potpunosti kad dođe kriza. Ja ću sada izložiti problematične aspekte ove uredbe Prvo je redistribucijski mehanizam i njegova automatska priroda koja ne uzima u obzir stvarne okolnosti koje postoje u svakoj državi članici i zato svaki prijedlog za redistribuciju e, tražitelja zaštite mora računati i na specifičnosti država članica i jedan od aspekata može biti kao kriterij i e, stopa nezaposlenosti neke države članice imaju stopu nezaposlenosti koja je viša od prosječne u Europskoj uniji pa je za njih je dosta teško primati e, migrante i e, sadašnji sustav se e, temelji na relokacijskim schemama koje su ne funkcionalne, A zatim tu e, je i pitanje financijskih sankcija e, što e, nije održivo radi toga što je teško zamisliti kako bi se učinkovito takva odredba mogla provoditi. Neke države članice smatraju da dobrovoljnost jest jamstvo za rješavanje E, ovog pitanja i naravno sekundarno kretanje. Treći aspekt je kriterij e, izračuna doprinosa solidarnosti e, od 250 tisuća eura po osoba, gospođa Vikstrom i ja i Libe imamo probleme sa prihvaćanjem ovog kriterija u formi u kojoj je predložen i e, primjenjeni e, kriterij solidarnog doprinosa e, nije prihvatljiv. Što se tiče sekundarnog kretanja, tu su instrumenti koji nisu u potpunosti prihvatljivi da bi se to zaustavilo. 13 država članica već je dalo do znanja da transferi nisu učinkoviti i da su sekundarna kretanja e, se promatraju kao dovršeni transfer. Što nije dovoljno za njihov uspjeh Zatim tu je i e, sustav informatički sustav koji treba biti e, takav da imamo e, automatsku dodjelu tražitelja i raspoređivanje tražitelja azila i uredba bi trebala biti obvezni ključ za redistribuciju i nakon rasprava koje su održane, vjerujemo da tekst možemo poboljšati i to e, iz smotrišta odbora AFET, budući da ne razmatramo samo problem Evropske unije e, koja treba jasan mehanizam za prijam migranata, nego i radi situacije izvan Europske unije koja bi, s kojom bi se moglo upravljati ili e, i pod e, na neki način kišobranom e, afeta i vjerujem da komisija je predlagatelj a Služba za vanjsko djelovanje je doista dosta e, pomogla, međutim DG Home e, se nije s nama sastao i nismo dobili pojašnjenja. Zahvaljujemo Ramoni Manesku na izloženom stajalištu, a dajem riječ kolegama. Gospodin Panceri za e, SMD je prvi. Hvala ja se slažem sa kolegicom. E, nalazimo se ispred jednog važnog komisijnog prijedloga. Mm, iako nije adekvatna jer zapravo ne rješava e, strukturalne probleme e, migracijske krize. Ja smatram četiri točke najvažnije. Prvo se tiče mehanizma e, raspodjele u prijedlogu sam zapravo predložio jedan e, solidarni pristup, tako da se unutar Europske unije e, podijeli odgovornost, čak izvan Europske unije, na solidaran na jedan ispravan način. Dublin 4 zapravo daje prava Europskoj uniji, e, odnosno zemljama e, Europske unije da prihvate veći broj izbjeglica, dakle onima, onim državama koje se nalaze na granicama, e, međutim oni zaista primaju neproporcionalni broj migranata. Što se tiče slučajeva nemogućnosti prihvata, države članice na granicama ostaju jedine odgovorne države za vrednovanje zahtjeva da li će se migranti prihvatiti ili ne, e, zapravo prema tome da li se e, smatra e, situacija za migranta sigurnom ili ne. zapravo bismo trebali reći što mislimo pod sigurnom zemljom što se tiče etničkih, religijskih manjina i tako dalje. Treća točka tiče se sankcija. E, imamo dojam da e, zapravo se tu radi o kršenju ljudskih prava, jer e, sankcije su uvedene kako bi se obeshrabrili obeshrabrilo određenu zloporabu i neki azili ne, se ne slažu, odnosno ne poštuju pravilo prvog, prve zemlje ulaska eh, azilanata, odnosno migranata. Dakle, ovaj aspekt je vrlo važan aspekt eh, što se tiče eh, ljudskih prava i moramo ga razmotriti. Druge dvije stvari tiče se e, alternativnih kanala što se tiče zahtjeva za azil e, u veleposlanstvima. Ako bismo željeli izbjeći e, opasna putovanja koja zapravo na koja se upućuju migranti, onda bismo trebali zapravo surađivati sa veleposlanstvima i konzulatima kako bi ta situacija bila jednostavna za migrante. E, također želimo izbjeći da ove ugrožene skupine kao što su na primjer e, maloljetnici e, budu u opasnosti. To je za nas jedan središnji aspekt, ali moramo surađivati i konstruirati amandmane koji bi bili korisni iz perspektive AFETA. Hvala vam. Next speaker. Hvala vam lijepa. Za Alde sljedeći govornik je gospođa Votmans. U 2014. svi su znali da je e, Europa suočena s migrantskom krizom bez presedana. Milion i 60 tisuća e, ljudi u 28 država članica se prijavilo za međunarodnu zaštitu u 2015. godini. I e, predsjednici država i vlada imaju e, puno odgovornosti budući da nisu upravljali tom krizom, nisu ju znali predvidjeti vidjeti, niti su znali upravljati e, tijekovima e, migrantskih e, e, migranata i e, sve to znači da smo suočeni s potpunim nedostatkom globalnog upravljanja svaka država radi po svom nahođenju što mi je doista žao i moramo dakle zadobiti natrag našu mogućnost djelovanja i to usklađenjem europske politike prava na azil i e, trebali bismo upravljati i organizirati sigurne rute za pristup e, migrantima, pogotovo pomoći e, državama prve crte i europski sustav azila ide dobrim smjerom, međutim trebali bi biti ambiciozni i to u dvije stvari pa čak i ako to nije e, u izravnoj nadležnosti našeg odbora. Relokacijski mehanizam, e, kako sada stoji u Grčkoj i Italiji, e, je pitanje za sve nas, ne samo za te države jer migranti i izbjeglice koji dolaze u te države dolaze tamo zato što su te države vrata za ulaz u Europu. A drugo, E, pitanje su e, e, maloljetnici bez pratnje, što je meni doista na srcu. Moramo okončati način na koji se postupa s tom djecom i to djelovati u skladu s Međunarodnom konvenciju za zaštitu djece da bi oni bili sigurni i da se s njima postupa e, na način da imaju svoje dostojanstvo. Bila sam u Dunker, Dunkerku prošli tjedan. Mogu vam reći da sam ja postupala sa svojim psom, tako kako se tamo postupa s djecom. Vjerujte da bi oni koji se bave zaštitom životinja meni lupali na vrata e, i nevjerojatno je to što se tamo može vidjeti to je doista e, jedan izbjeglički kamp u kojem se grozno postupa s djecom pođite pa vidite i e, moram podržati izvješće Ramone Manesku, ali ću predložiti neke amandmane e, na prijedlog komisije. Hvala lijepa. Hvala. Gospođo Valero za zelene. Hvala vam lijepa. Dublin treba promijeniti. O tome već razgovaramo dulje vrijeme. To naprosto ne funkcionira i ja bih rekla da nikad ni nije funkcioniralo, pogotovo sada kad imamo taj ogroman priljev izbjeglica migranata eh, u, posljednjih nekoliko godina. Ali eh, puno eh, ljudi naziva to podjelom e, tereta što bi trebalo zapravo biti dobrovoljno u što ne vjerujem i mislim da nam je potrebna e, distribucija i to kroz zajedničku odgovornost ne podjela tereta nego mi smo ti koji moramo osigurati da se e, procesuira ljude koji traže azil. To nije teret, to su ljudi koji e, traže recimo mogućnost upotrebe, korištenja svog jezika i tako dalje. To nije teret, to je odgovornost i mislim da e, to ide ruku pod ruku s uvjetima prijema u tim državama i mora postojati sustav za provjeru tražitelja azila, što je problem budući da danas nemaju sve države e, sustav e, koji bi omogućio provjeru e, podnošenja zahtjeva. Ne znam na koji način sad sve ovo povezati s radom koji se odvija u afetu jer zapravo se radi o tome što radi Europa i e, manje se odnosi na e, ono što se događa izvan Europe ali zapravo trebamo e, taj paket azila gledati kao cjelinu. I jedna od stvari koje smo pokušali riješiti i ovdje je e, i pitanje humanitarnih viza da bi se e, izbjegle situacije u kojima ljudi moraju prijeći sredozemlje da bi došli zatražiti azil. Zapravo e, to nas nikud ne dovodi, odnosno ne rješava ništa, već imamo nekoliko godina takvu situaciju. Drugo je pitanje da bi se tu mogla osigurati neka poveznica, ali nismo e, sigurni ni koje su to sigurne zemlje. Moramo imati na umu, međutim, što je zapravo tražitelj azila, a što je ekonomski migrant. Imamo i jedne i druge i kod razmatranja. Ako vidite mladog Afganistanca, mladića ili djevojku koji e, dođu amo, e, oni su e, ekonomski migranti i zapravo na kraju e, cijelog postupka su poslani natrag kući, recimo iz Grčke u Afganistan, ali je li to odgovarajući postupak, drugo je pitanje. Trebamo i to analizirati i razmotriti e, i pitati se što se događa s ljudima koje mi pošaljemo natrag. I e, mi ćemo sigurno e, pokušati e, to rješavati i kroz naše amandmane. I konačno, posljednji prijavljen za raspravu je e, gospodin Ipitideos. Hvala vam. Nesumnjivo je da je način na koji smo se nosili sa ovim migracijskim priljevima, regularnim, neregularnim priljevima migranata i sustav azila, e, takvi da nisu učinkoviti alati. Sigurno nismo bili učinkoviti što se toga tiče. Osim toga, trebamo učiniti naše mehanizme jasnima ne možemo status azila dati svim regularnim migrantima koji dolaze e, kroz migracijske rute u Europsku uniju. E, prije svega to nije moguće u italijima poput Grčke ili Italije. Nije moguće da se tamo sve to odvija e, jer takav nije sam pojam azila. Azil treba dati onima koji doista bježe od progona i kojima prijeti mučenje ili smrt ako se vrate u svoju domovinu. Dakle, trebamo dobro razlikovati te kategorije. Osim toga, sve države članice trebaju pokazati solidarnost onim državama e, koji se nalaze tu na graničnom području Europske unije, poput Italije ili Grčke. To je vrlo E, važna konstatacija. Isto tako trebamo brzo djelovati, trebamo brzo preraspodijeliti sve tražitelje azila i sve migrante, te isto tako i sve izbjeglice e, u svim državama članicama, a taj sustav treba biti pravedan. Nije moguće da ćemo i dalje imati ovu istu politiku, da imamo nekoliko dobrih samaritanaca nekim državama članicama, a da imamo s druge strane druge države članice koje nikog ne prihvaćaju, koje nikog ne žele ili gotovo nikog e, na svojim e, nacionalnim područjima. Države članice koje daju nekome e, status azila ne mogu raditi same kako žele. I ne mogu e, svojevoljno djelovati. To nije nešto što bi trebalo biti ostavljeno na odabir svake države članice, nego nešto što bi trebalo biti sasvim dio jednog vrlo jasnog e, pravnog okvira. Hvala. Hvala, netko drugi želi govoriti? Ne, u redu. Samo da vas usjetim na rok. Dakle, rok za podnošenje amandmana je treći ožujak ovdje u Apetu ćemo najvjerojatnije 10. ili 11. travnja glasati o ovome. Onda se sada možemo vratiti na 15. točku. Gospodin Šolc, naš izvjetitelj, je sada s nama. Imamo sve važnije partnerstvo između Europske unije Mongolije i priznajemo e, demokratski proces u toj državi i njenu ulogu u toj regiji, te smo izradili okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji koji smo potpisali 2013. godine. E, mi smo dali prošli tjedan sa zburu e, našu suglasnost Europskog parlamenta. Imali smo jednu sveobuhvatnu rezoluciju o odnosima Europske unije Mongolije koju smo također već usvojili, a danas ćemo držati kratko razmjenu gledišta vezano uz dodatni protokol e, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, e, što je isto tako potrebno za ratifikaciju i želim dati riječ u Hemutu Šolcu. Hvala i hvala vam na razumijevanju morao sam biti prisutna na glasovanju u odboru INTA i stoga sam tek sada mogao doći tu da vas uvedem u ovaj dosje. Nema mnogo toga za dodati onome što ste već rekli, gospodine predsjedavajući. Dakle, nakon uspješnog definiranja stajališta Europskog parlamenta po pitanju okrenog okvirnog sporazuma o i suradnji na prošlom tjednu u Strasburu, sada moramo naći sporazum o ovoj temi, dakle vezano uz to da Republika Hrvatska pristupi tom sporazumu. I tu bih e, predložio odboru AFET da damo suglasnost tom postupku, a isto tako bi trebalo učiniti cijeli Europski parlament i to na temelju e, nacrta stajališta vijeća također. Hvala vam. Hvala lijepa. E, želi li netko iz nekog drugog kluba zastupnika se javiti za riječ? Ne. Nijedan izvesti u sjeni ne želi govoriti o ovome. Rok za podnošenje amandmana je 3. ožujak u 12 sati, a glasat ćemo u odboru apetu ili 20. ili 21. ožujka, a na plenarnoj sjednici ćemo najvjerojatnije glasati e, na sjednici u svibnju. Hvala vam. Onda prelazimo na 17. točku. Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije. Ova točka tiče se razmatranja nacrta mišljenja odbora AFET vezano uz e, reviziju financijska pravila e, u općem proračunu EU. To je dakle takozvana financijska uredba. To je vrlo složen, e, kompliciran dosije, ali je važan i za naš odbor, budući da financijska pravila često određuju koliko bezučinkovito Europska unija može djelovati na području e, vanjske politike, gdje su bitne brzo učinkovite odluke. E, glavni cilj ove preinake je to da se postigne pojednostavljenje i da se pojasne financijska pravila i predao bih riječ izvjestitelju Andi Kristeji da predstavi svoje mišljenje. A tu se tražio sam vas, izvolite. Za odbor AFED postoji jedno područje, nadležnosti koje je dosta ograničeno što se tiče financijskih pravila, kao što ste pravom naglasili, to je dalje vrlo važan dosije za ovaj odbor, zato što promjene u pravilima izravno utječu na učinkovitost, na djelotvornost ehm, djelovanja Europske unije na području vanjske politike sveobuhvatni cilj e, revizije financijskih pravila je to da se postigne pojednostavljenje, pojašnjenje financijskih pravila i povećana transparentnost pri upravljanju proračunom. E, sada, ako općenito pogledamo prijedlog, onda vidimo da su to sve prioriteti koje dijelimo. Mislim da se svi slažemo po pitanju toga da trebamo pojednostaviti pravila, a istodobno učiniti fleksibilnijim upravljanjem proračunom. To je jako važno području vanjskih odnosa prije svega. Ali pojednostavljenje i fleksibilnost ne bi trebali, ne smiju e, ići na štetu e, europskim vrijednostima i načelima kao prvo, kao drugo, e, transparentnosti, odgovornosti i ulozi Europskog parlamenta i kao treće posebnim ciljevima koje trenutno imamo u našim fondovima i u našim programima Europske unije sada, ako pogledamo samu uredbu i ona područja na koje će se zadotočiti odbor AFET, e, tu ima nekoliko stvari koje su nama politički važne i na koje bismo trebali pripaziti po mom mišljenju. Kao prvo, postoji jedno područje s kojom smo se pozbavili, a to je e, ono što se tiče instrumenta za vanjsko financiranje. Dakle, e, primjerice predpristupna pomoć, IPA i tako dalje. Mislim da trebamo promisliti o našoj regulativi što se tiče takozvanog takozvane fleksibilnosti. Dakle, 10% ograničenih financijskih sredstava u tom instrumentu e, se recimo nije iskoristilo pa se treba omogućiti da se ta sredstva prebace. Zatim pitanje je isto tako kome će se dodijeliti i kako ta sredstva. Drugo područje koje je važno za naše mišljenje za odbor AFE tiče se uzajamnih fondova. Tu se radi o transparentnosti i o polaganju računa. Uzajamni fondovi mogu ostvariti dodatnu vrijednost um, određenim okolnostima, ali isto tako sa sobom um, vežu određena pitanja. I uloga Europskog parlamenta je posebno važna kada govorimo o njima. I na posljedku pogledali smo područje javne nabave uh, pri vanjskom djelovanju. Tu imamo uh, zajednički uh, okvir e, za e, zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku i tu smo uveli neke promjene. Dragi kolege, ovo je sve što sam htio spomenuti danas na početku rada na našem dosjeu. Ja vjerujem da ovaj nacrt već predstavlja dobar temelj za kolege i da je to ono što očekujete od ovakvog dosija što se tiče orijentacija, prioriteta i različitih zabrinutosti. Tu bih sada stao i bit će mi vrlo drago saslušati vaše povratne dojmove i vaše doprinose. Hvala vam, gospodine potpredsjedniče Kristeja, na tom izlaganju. Sada ćemo dati riječ kolegama. Prvi govornik je gospodin Preda. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih htio reći da sam zadovoljan zbog činjenice da danas govorimo o e, reviziji financijskih pravila iz općeg proračuna Unije, iako nas je samo ovdje desetak prisutnih, a inače imamo, imamo oko 60 članova u našem odboru. Ali, naravno, ipak je važno raditi na tome. Unutar našeg odbora ja sam primjerice bio bivši izvjestitelj za financijski okvir za naš odbor i mi smo već nekoliko puta tražili reviziju tih pravila kako bismo ih učinili fleksibilnijima kako bi oni bili e, sukladni sa stvarnošću našeg vanjskog djelovanja. I stoga mi je važno što prijedlog Europske komisije upravo to pitanje fleksibilnosti stavlja e, među prioritete postoje krize u našem susjedstvu, ali i drugdje na svijetu, što pokazuje da moramo biti fleksibilni kako bismo mogli brzo učinkovito e, djelovati. Ali moramo pripaziti na to odakle ćemo dobiti potrebna sredstva za tu pojačanu fleksibilnost. Ja nisam sigurna ili pravi put da e, se tu temeljimo na sredstva koje dajemo e, zemljama kandidatkinima, zemljama potencijalnim kandidatkama i zemljama iz naše politike susjedstva. Zapravo ćemo samo dugoročno se moći riješiti svih ovih kriza i stoga bismo trebali razmisliti o tome koji će biti najbolji način da povećamo fleksibilnost naših instrumenta, a da istodobno zadržimo e, dostatnu razinu aktivnosti u tim državama koje nam koje nas okružuju. Dakle, ne bismo smjeli odustati od susjedstva. To je ono što hoću reći i to mi je važno. Isto tako želim shvatiti vašu pažnju na mišljenje suda koje kaže da će ove neke promjene još više posložiti financijska pravila, a ne pojednostaviti ih. To je mišljenje suda koje ne bismo trebali zanemariti. I jedna zadnja točka koju trebamo još pomisliti je kako možemo poboljšati takozvane uzajamne fondove. Možda bismo trebali napraviti rigoroznu analizu e, trenutnih fondova prije nego što krenemo u promjenu njihovog statuta. I naravno na posljedku želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Andi Kristeji na amadmanima koje je predložio jer to već zapravo sve ide u tom smjeru kakvog sam ga upravo ja sada naznačio te vam zahvaljujem na pažnju. Hvala vam gospodine Preda. Sljedeći govornik je gospođa Luzing. Hvala vam lijepa. Moram priznati da nisam pročitala svih 250 stranica prijedloga uredbe, te stoga u ovom trenutku mogu samo zahvaliti izvjestitelju na e, njegovim prijedlozima. Neke od tih prijedloga možemo podržati, sve ono što se tiče fleksibilnosti pri rashodima za instrumente za vanjsko djelovanje primjerice, ono što ste spomenuli, tu se slažemo sa vašim mišljenjem. Isto tako što se tiče parlamentarne kontrole nad uzajamnim fondovima, mi kao klub GUNGL e možemo tu biti na vašoj strani. Ali pomalo smo kritični što se tiče općenitog stajališta o uzajamnim fondovima. Primjerice imamo uzajamni fond, e, takozvani instrument za mir u Africi. Tu se radi o financiranje e, vojnih obuka. Mi bismo radije ukinuli taj uzemni fond. Zatim isto tako parlamentarna kontrola nad uzemnim fondovima trenutno nije u potpunosti zajamčena. Vi ste iznijeli jedan amandman, to je šesti amandman i to se unatoč tom amandmanu vjerojatno neće uspjeti promijeniti i mi ćemo provjeriti možemo li tu možda nešto konkretnije o tome reći. Što se tiče civilnih misija i zajedničke sigurnosti vanjske politike, e, tu smatram da ova riječ civilne misije da je ona dosta nejasna. Primjerice, radi se djelomično tu i o obuci e, pripadnika e, žandarmerije. I mi smatramo da su to zapravo poluvojne, polucivilne jedinice. I stoga ove odluke o civilnim djelovanjima, što što ste predložili, ne možemo potpuno se podržati pa čak niti ako dođe do daljih komplikacija i vjerojatno ćemo onda do roka za podnošenje amandmana podnijeti e, sukladno s time e, te promjene. Hvala vam kolegice, drugi govornici. Ne. Onda vam mogu najaviti da je rok za podnošenje amandmana 14. ožujak u 12 sati. Glasat ćemo u odboru AFET najvjerojatnije 11. travnja. Hvala vam. I sada prelazimo na 18. točku. E, kratko izvješće o posjeti zaslanstva odbora AFETA Indiji. To je bilo prošli tjedan od 21. do 24. veljače. Dragi kolege, imali smo ad hoc misiju AFETA prošli tjedan, imali smo tu šest članova. Gospodin Kristijan Dan Preda je bio tu prisutan, gospođa Željana Zovko, gospođa Nina Džil, gospodin Joe Leinen i gospodin Urmas Paet. Gospodin Bašir nam se trebao pridružiti, ali on nije na vrijeme dobio vizu za Indiju. Žao mi što se to dogodilo. I to sam jasno rekao u razgovoru sa našim indijskim sugovornicima. Ovo putovanje je zapravo bilo eh, sasvim dio praćenja eh, nakon toga što je prošle godine održan sastanak na vrhu između Europske unije i Indije u okviru našeg strateškog partnerstva i htjeli smo produbiti e, parlamentarnu dimenziju tog partnerstva. Stalno izaslanstvo za odnose s Indijom, a i odbor za unutarnje tržište e, poslalo je izaslanstvo u Indiju i to paralelno i s time smo mogli pokriti e, razno razne teme i mogli smo se sastati sa različnim e, različitim sugovornicima. Ja vjerujem da je naše zaslanstvo AFETA održalo dosta plodnost raspravi, iako su te rasprave bile kad kad e, vrlo zahtjevne. Razgledali smo sa visokim pripadnicima vlade, sa parlamentarcima, sa e, pripadnicima diplomatskog zbora, sa predstavnicima civilnog društva, te predstavnicima isto tako i raznih tustova mozgova nisu prihvatili sve naše zahtjeve za razgovorima, ali unatoč tome na raznim sastancima smo se imali prilike sastati sa gospodinom šašom Taruom, predsjednikom odbora za vanjske poslove u Indijskom parlamentu, te sa drugim članovima tog odbora. Zatim smo se sastali sa Anđem Domom, koji je voditelj eh, E, e, i sigurnosni savjetnik. Zatim smo se sastali sa osobom koja je zadužena za transformaciju države i sa gospođom Gandhi, sa ministricom za e, razvoj situacije situacija žene i djece. Razgovarali smo o mnogobrojnim izazovima, prije svega o obvezama koje su preuzete u ožuku 2016. godine sasvog na vrhu između Europske unije i Indije. Izaslanstvo se sotočilo na pojačan dijalog o vanjskim politikama, razgovarali smo o globalnim i regionalno važnim pitanjima i o onima što nas e, jako zanima uzajamno, dakle primjerice razgovarali smo o Rusiji, o suradnji na području mira, o regionalnoj sigurnosti, o borbi protiv terorizma, o neširenju e, atomskog oružja, o kibernetičkoj sigurnosti, o borbi protiv piratstva, to gusarstva i o e, raznim oblicima pružanja podrške od strane Europske unije. I naši nalazi iz tih sastanaka svi će postati sastavni dio izvješća Kristijana Dan Prede o odnosima Europske unije Indije koje on trenutno izrađuje. U našim razgovorima, isto tako i na konferenciji za tisak, jasno smo dali do znanja da želimo da se održi 2018. godine, dakle ove godine, u drugoj polovici ove godine, jedan drugi sastanak na vrhu između Europske unije i Indije i to u Indiji, ali isto tako nam je vrlo važno da sada napravimo napredak po pitanju e, bilateralnog sporazuma o slobodnoj trgovini o kojemu već jako dugo razgovaramo. Sljedeća misija odbora AFET e, bit će u Pakistanu od 17. do 21. travnja će se to održati i naravno da će svi klubovi zastupnika biti obavješteni u tome jednom kada se odredi e, krajnji program. To je sve od mene. A sada bih dao riječ e, drugim e, sudionicima u toj emisiji. Prvi govornik gospodin Dan Preda. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Kao što ste upravo rekli, prije tjedan dana smo bili u New Deliju. Moram reći da je taj posjet bio dosta različit od onoga što smo si mi bili predstavili da će biti, da će kako će izgledati i na temelju skromnog iskustva kojeg ja imam ovdje u radu odbora za vanjske poslove mogu reći da je to jedno od najgorih posjeta koje smo održali u proteklih nekoliko godina. Kao što ste upravo rekli, sastali smo se sa našim pandanima iz odbora za vanjske poslove e, Indijskog parlamenta, prije svega sa gospodinom Šeširom Taruom, Sastali smo se s jednom ministricom. Sastali smo se sa osobom koja je odgovorna za izradu koncepta o, e, politici vlade unutar jedne vrlo posebne strukture koja postoji u Indiji i e, sastali smo se sa e, osobom koja je nadležna za sigurnosna pitanja pri vladi. Ali to je sve. Nismo se uspjeli sastati s nikom tko radi za ministarstvo vanjskih poslova, poslova primjerice. Nismo se uspjeli sastati sa predsjednikom parlamenta. Mi smo to bili zatražili. Nije nas ugostio predsjednik vlade, to je primio. Iako je to bila točka u našem programu o kojoj smo raspravljali prije samog odlaska. Kako da kažem, nije to bilo zbog toga što oni nisu bili tamo prisutni. Oni su se nalazili u Indiji, kad, kad se to dogodi, da Dakle, odemo u neku državu i ministar vanjskih poslova je negdje drugdje u inozemstvu i naravno da nismo mogli primjerice zaustaviti njegovo putovanje u Sjedinu američke države samo zato što su gospodin McAllister i gospodin Preda u gradu. Ali ovdje to nije bio slučaj. Oni su bili tamo. Naravno, neki su e, sudjelovali u izbornoj kampanji, ali oni se nisu htjeli samo sastati. I to je izrazito zabrinjavajuće i reći ću to isto tako i indijskom veleposlanstvu u Briselu, jer to je jedna vrlo nezgodna gesta, a mi pokušavamo izraditi posebne odnose s Indijom. To što nas dakle ne primaju. Primjerice ne prima nas nitko iz Ministarstva vanjskih poslova kada smo tamo u posjeti. A dakle problem nije bila sama dostupnost sugovornika. Oni nisu bili negdje drugdje, oni su bili u toj državi. I mislim da bi za buduće trebali napraviti tako da jednostavno ne odemo, neke na putovanje prije nego što imamo jasne potvrde za naše sastanke bili smo u jako neugodnoj situaciji, skoro čitav dan smo morali čekati i vidjeti hoćemo li dobiti potvrdu iz Ministarstva vanjskih poslova ili iz parlamenta o tome hoće li nas e, primiti na sastanak. Dakle, to je što se tiče onog službenog dijela putovanja. Zatim isto tako jedan drugi važan dio koji se tiče samog sadržaja putovanja. Konstatirali smo mnogo okljevanja, zadrške u tim sastancima koje smo uspjeli održati. Mnogo okljevanja vezano uz naše stajališta. Mi imamo načalno stajalište, dakle imamo poseban interes za ljudska prava na području vanjskih poslova. Nismo uspjeli dobiti odgovarajući signale od indijskih sugovornika. E, indijski partneri su bili jako neugodno iznenađeni onome što smo mi rekli, što smo izrazili, pa i na konferenciji za tisak, a zapravo je to nešto što svi jako dobro znaju u ovom parlamentu, da e, naša vanjska politika i ljudska prava idu ruku pod ruku. To ih je jako neugodno iznenadilo i to se osjetilo u našim razgovorima, e, dakle vezano uz to strateško partnerstvo. Moram reći da ne možemo zamisliti da ćemo izraditi neko izvješće poput ovog u kojem, dakle, zanemarujemo taj e, ustavno zapisan e, ustavno zapisanu poveznicu između vanjske politike i ljudskih prava. Dakle, kada govorimo o vanjskoj politici, ne možemo staviti na stranu, ignorirati ljudska prava. Naravno, u našim razgovorima sa parlamentarcima iz odbora za vanjske poslove smo to spomenuli i jasno smo rekli da e, da je to tako, a oni su nam zapravo rekli da se mi nemamo što miješati u njihove interne politike što se tiče ljudskih prava. Zatim još jedna stvar koju bih htio naglasiti, to je to koliko e, smo razgovarali o odnosu s Rusijom i odnosu sa Sjedinim američkim državama. Samo jednu riječ o Rusiji. Za naše indijske sugovornike, dakle za one s kojima smo imali prilike razgovarati, odnosi s Rusijom i sankcije protiv Rusije eh, njima predstavljaju problem u Indiji. Oni gledaju na to kao na implicit no odobravanje ili poticanje Rusije da se približe Kini. To je nešto što ih jako zabrinjava, jer na odnose između Kine i Pakistana gledaju kao na e, odnose koje su vrlo bliske i koje su e, nešto što jako ugrožava Indiju. Dakle, te sankcije upućene Rusiji na kraju krajeva dovode do toga da se e, pojačava savez između Rusije i Kine, a Kina jako podržava Pakistan u tom e, važnom konfliktu za Indiju. I na posljedku mi smo rekli da smo potpuno na raspolaganju, da nam je od velikog interesa izgraditi solidne odnose između Europske unije i Indije, moj utisak, moj dojam je taj da oni na nas ne gledaju kao na sugovornika koji im je danas prioritet. Eto, hvala vam na pažnji, gospodine predsjedavajući. Thank you, Hvala vam, gospodine Preda. Posljedna izreka eh, u Njemačkoj eh, čaša je polupuna ili poluprazna, ali eto, Zapravo ono što sam ja pokušao prenijeti na jedan diplomatski način, vi ste to rekli zapravo vrlo direktno, ali u svakom slučaju zahvaljuje vam, a sada gospodin Julajnen. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Kristijan Preda je sad jako intenzivno i opširno izrazio svoje negodovanje. Mislim da to ne moramo ponavljati. Dakle, što se tiče kasne potvrde sastanaka, no bojim se da je to od uvijek tako. Ja sam to i prije doživio i to nije nešto što se odnosilo sada samo na ovo izaslanstvo našeg odbora. Isto tako treba reći da smo po prvi put imali tri izaslanstva koji su išli u New Delhi e, paralelno u istom tjednu, što naravno isto tako predstavlja e, veliki problem našim partnerima i tu bi meni bilo draže da smo bili bolje koordinirani, prije svega sa izaslanstvom e, za odnose između EU i Indije. Oni su odabrali jedan program koji možda nije bio optimalan za naše sastanke. Isto tako bih htio spomenuti neke točke e, kojih ću se dugo sjećati. Dakle, Kristijan Preda je stao na onome gdje bih se ja htio nadovezati. Dakle, što se tiče strateškog partnerstva između Europske unije i Indije, na tome e, uvijek radimo. I imali smo i neke sastanke gdje smo čuli da ne postoje to strateško partnerstvo zato što jednostavno nedostaje samog sadržaja koji bi ispunio to strateško partnerstvo. I doista dojam e, je takav da Indija u tom geopolitičkom E, okviru da se jako bavi unutarnjom sigurnosti. To je nešto što im je jako važno u odnosu sa Kinom, u odnosu sa Pakistanom. A što se tiče sigurnosti, Europska unija ne može tu mnogo toga učiniti. I vrlo smo jasno čuli da zapravo mi ne predstavljamo njima strateškog partnera za sigurnost i da tu se više okreću Americi. Hoće li to i dalje ostati tako? O tome smo također raspravljali, budući da sad imamo novog američkog predsjednika. Isto tako se snažno sjećam e, tog afiniteta indijske elite za Rusiju, e, to je zbog povijesti tako, i isto tako na neki način e, ono što su rekli što im predstavlja Putin i to da su jako suzdržani kada se radi o onome što se događa u Ukrajini. Dakle, Indija, što, takav je moj dojam, neće baš pomoći vezano uz sukoba u Ukrajini. Imamo osjećaj da živimo u svijetu sa sve više autokracijama, sa sve više diktatura i postavlja se pitanje što zapravo znači demokracija u svijetu govorili smo o tome da bi mogli imati neke trilateralne odnose između tih velikih demokracija, Europska unija, Indija i Japan. Da, dakle, to što smo ugroženi, da sve ono što se tiče nezavisnosti pravosuđa, slobode medija, tih demokratskih načela, da nam je tu Indija svakako zanimljiv partner kao Europska unija zato što je to i dalje demokracija. Sada moram doduše malo to sve zasjeniti. E, razgovarali smo sa organizacijama za ljudska prava i to nam je još jednom pokazalo da je Indija zemlja sa e, tisuću lica. Trenutna vlada možda djeluje drugačije u tom smislu od prijašnjih vlada. E, jako brzo pređete na onu stranu antinacionalnih strujanja. Eh, ako nešto učinite svaki dan u novinama izlaze članci o tome kako neki profesor ili neki mediji eh, je anti nacionalan, tako se pokušavaju šutkati kritičari. Sloboda medija, sloboda udruga civilnog društva se ograničava u proteklo vrijeme, a to je eh, jedan fenomen kojeg možemo vidjeti i u mnogobrojnim drugim državama. Što tiče Pakistana, tu smo čuli njihove zabrinutosti vezano s to da Europska unija e, ne govori jasno o terorizmu koji potječe iz Pakistana, da tu dosta okljevamo e, kada se dođe do ubojitih napada. Morali bismo možda provjeriti je li to točno da tako postupamo. A to da Pakistan ima E, opći sustav referencija plus, iako dakle, je tamo stanje s ljudskim pravima problem, vrlo problematično, a Indija pak nema primjerice status GSP+. To je dakle još nešto vrlo zanimljivo, dakle da Pakistan ima GSP+, a Indija ne. A ako gledamo samo stanje država, onda svakako možemo vidjeti da tu postoji velika nejednakost. I završit ću s onime što nam je bilo svima u središtu pažnje, to je bio sporazum o slobodnoj trgovini i čini mi se da je taj sporazum sada sve i sve dalji. Trenutna vlada e, više stavlja naglasak na to da se ulaganja vrše u samu Indiju i da trgovina s nama nije toliko značajna i stoga oni to toliko jako ne podupiru taj sporazum. I to će zasigurno biti i u dogodno vrijeme jedna problematična točka. Dobro, delegacija je bila pomalo ograničena, Mumba je otpao, ali ipak e, mislim da je ovo bilo dovoljno što se tiče samih rasprava. Hvala vam, e, gospodin i vi ste bili doista izvrstan voditelj tog izaslanstva. Hvala ti lijepa, Jolajnen, na ovoj briljantnoj analizi i na mm, ovaj dobar opis na kraju vašeg izlaganja. Ja isto tako mislim da, dakle, možemo reći da je ovo putovanje pokazalo da je čaša polu puna. Naravno da postoje nekoliko kritičnih točaka i na njih ćemo misliti kada idemo ponovno u tu zemlju, ali evo kao što je Joe Linen to rekao, nije teško, nije lako dobiti uvijek e, unaprijed datume za sastanka. Isto tako, kada tri izaslanstva Europskog parlamenta istovremeno putuju u Indiju, onda to svakako predstavlja jedan dodatan izazov za naš program. Sada sljedeći govornik gospodin Bašir koji nije um, mogao biti danas ovdje zbog toga što je uh, njegov zahtjev za uh, vizu bio uh, dulje Gospodine predsjedatelju, ja sam zaista želio ići mm, s vama, ali mi je bilo žao što nisam dobio vizu. E, ja sam zapravo sumnjao da, nisam sumnjao da e, vize neće doći na vrijeme, nije bilo razloga za vjerovati to. Mm, neki moji kolega koji su podnijeli zahtjev za vizu, nakon mene su dobili vize. Ne, nisu ni trebali zapravo vizu neki od njih. Zašto ja nisam dobio vizu? Gospodine Pereda, molim vas da pustite gospodina Bašera da kaže da, znam, neke države trebaju vizu, neke ne. Želio bih nastaviti. Dakle, što, sam čuo od nekih kolega, kolegica koji su bili u kontaktu s eh, njegovom ekscelencijom Anđiv Simpuri, eh, jest razlog je bio taj što sam ja bio glasan, govorio sam o povredi e, ljudskih prava. To je bio razlog zašto mi nisu izdali vizu. Kao član Europskog parlamenta e, koji dolazi iz Kašmira, e, odnosno iz, Jorkšira, i koji zapravo ima vrlo mnogo E, ljudi koji ga podržavaju, ja se zalažem za važne stvari, a jedna od njih je e, povreda kršenja ljudskih prava koji se odvije u Kašmiru korištenje e, oružja koje ranjava i ubija tisuće ljudi, stotine ljudi gube svoj vid zbog toga, tisuće ljudi su ranjeni, a stotine su u zatvoru. to je država koju nitko ne želi posjetiti. Vjerujem da i vi želite posjetiti da bi vam bio zabranjen pristup Ujedinjene nacije. Zatražile su pristup e, i nisu dobile pravo posjeta Kašmiru. Ta zemlja želi biti biti e, jedna od vodećih demokracija u svijetu i zbog toga treba odgovarati za povredu e, ljudskih prava i trebala bi imati malo deblju kožu i ako jedan član europskih e, odnosno trebalo bi pripremna ako jedan od članova Europskog parlamenta želi postaviti neka pitanja i govoriti glasno o povredi ljudskih prava da mu ne izdaju vizu. E, ja definitivno ne bih išao posjet da je neke od naših kolega ili kolegica nisu također dobili vizu. Mislim da E, indijske vlasti zaista nisu postupile ispravno, nisu vas obavijestile da neće izdati meni vizu. Da su ranije obavijestile vas da ja neću dobiti vizu, ja sam siguran da biste vi uložili prigovor i da biste dva put razmislili o tome hoćete li posjetiti e, Indiju ili ne. Ja sam definitivno za E, pregovore s drugim zemljama. E, nisam, ne protivim se tome, ali kao što je moj dobar kolega Kristijan Preda rekao, e, ja se slažem da zaista moramo imati sve informacije prije nego što zaključujemo bilo koji sporazum. Kao što vidimo u ovoj komunikaciji, predsjednik je recimo naglasio E, jačanje suradnje između Europskog parlamenta i Indijskog parlamenta, posebice kroz posjete, tada posjeti kolega poput moji ne bi trebali biti spriječeni. Nalazi e, rezultati misije će biti uključeni u izvješću koje trenutno odbor sastavlja. Mislim da ovo treba biti spomenuto u tom izvješću, da ja nisam dobio vizu i da nisam dobio pristup kao i ostali kolege i mislim da bismo zaista trebali moći izraziti našu zabrinutost o povredi ljudskih prava. Hvala. Hvala kolege, mi smo podsjetili naše e, indijske sugovornike da bismo željeli da se u indijskom parlamentu oformi jedna skupina prijateljstva sa Europskom unijom i također da e, članice odbora mogu posjetiti indijski parlament. Problem je sada da e, zapravo samo predsjednik parlamenta putuje. A još jedan put, evo, gospodine Bašer, mi zaista žalimo da vaš, e, vi niste uspjeli dobiti, vaš zahtjev je bio mm, procesiran na vrijeme, da niste uspjeli na vrijeme dobiti vizu. E, sada gospođa Zovko i onda e, gospođa Gila će govoriti. Izvolite. Pa hvala. Prvo željela bih e, zahvaliti na diplomatskom ponašanju koje ste pokazali na našem putu u Indiju. To nije bilo vrlo lako s obzirom na okolnosti koje su nas našle na ovom vrlo zanimljivom putovanju. Bilo je zapravo teško saznati koje je političko stajalište Indije, što Europa znači za Indiju. Mislim da je ovo bio jedan dobar informativan sastanak. Htjela bih e, čestitati e, veleposlaniku Europske unije koji je bio izvrstan domaćin i zapravo učinio sve što je mogao s obzirom činjenicu su bila tri izaslanstva u posjetu trenutno i s obzirom da je ministar vanjskih poslova bio e, bolestan i drugi važni službenik je bio u odlasku. U svakom slučaju mi smo imali par zanimljivih razgovora prethodnu večer s nositeljima, donositeljima odluka za ministarstvo vanjskih poslova koji su bili vrlo iskreni, otvoreni e, što se tiče stavišta prema Europi, što se tiče strategija e, vezanih uz sigurnost izazova koji, e, s kojima se Indija suočava. Ja se slažem s kolegom Predom u inzistiranju na ljudskim pravima i to je zadaća Europskog parlamenta, no također bismo mogli poslušati i e, druge strane i druge vrijednosti iz nekih e, drugih strana svijeta. Možda oni trebaju dodatnu edukaciju i saznati odnosno shvatiti što to znači za njih, kao što su neki od naših naših sugovornika spomenuli. U svakom slučaju mislim da ovaj posjet bio vrlo interesantan i e, situacija u Indiji nije jednaka kao i kod nas i e, mislim da e, to smo iskoristili najbolje što smo mogli ova dva dana. Thank you and finally Nina Hvala i na posjetku gospođa Nina Gill. Hvala gospodine predsjedatelju, samo bih E, željela e, ponoviti kako ste izvrsno predsjedali ovim izaslanstvom i zahvaliti vam. Neki od problema e, koje smo imali su sljedeći. Ja sam bila u dva izaslanstva i moje iskustvo općenito je bilo vrlo pozitivno. Mislim da, kao što sam rekla, je bila nesretna okolnost da nismo kombinirali ova dva sastanka, jer s indijskim izaslanstvom smo se sastali prvi e, dan, tu su bila četiri ministra i e, imali smo rasprave sa e, raznim ljudima, imali smo razne sastanke koji su bili održani na razini vlade sa parlamentom, dakle to je bilo 20 sastanaka E, u tri izaslanstva, tako da mislim da nije bilo nikakve loše namjere e, da se ne sastane sa e, Europskim parlamentom od druge strane. A druga stvar, ako pogledate izaslanstvo AFETA, mi smo se zapravo susreli sa odborom za vanjske poslove u Indiji. Dakle, s našim kolegama da, Kristjane, mi smo svi bili pozvani, mi smo održali sastanak i rasprava se održala i oni su nas ugostili na ručku. I ako pogledate e, e, pokrivenost u medijima, to je bilo nevjerojatno. Dakle, nikad mi se ne čini prije da je zapravo e, su svi elektronički, gotovo svi elektronički mediji, gotovo sve dnevne novine, ekonomske, financijski časopisi izvještavali o ovom posjetu. Razumijem, međutim, frustraciju e, sastancima e, sa premijerom, ali mislim da zapravo nam je jasno izrečeno da je to bio ključan datum za izbore koji su trenutno tamo bili u toku i ti sastanci nikad ne mogu biti zato potuđeni unapred. Mislim da je stvarno bilo bitno naglasiti sljedeće. Prva stvar da je bitno da budemo u Indiji e, jedno vrijeme prije nego što održimo pres konferenciju. Dakle, mislim također da bismo u budućnosti trebali osigurati da nemamo toliko izaslanstava, jer oni ne razumiju razlike između različitih izaslanstava i to je dovelo do nekih nesporazuma, zbrke koje izaslanstvo bi se trebalo sastati s kime. I mislim da je to važno. Još jedna stvar koja zatiče komentara gospodina Bašira, mislim da je stvarno e, nesretna okolnost što nije dobio vizu. Ja, na primjer, nisam trebala vizu, neki drugi nisu trebali e, vizu. Samo želim naglasiti da u prošlosti kolege, kolegice sličnog E, porijekla koji su govorili o Kašmiru su dobili vize. I gospodin Karim, koji još uvijek e, zastupnik u Europskom parlamentu, je bio e, na sastancima na najvišoj razini. Tako da mislim da nije dobra stvar zapravo to personalizirati. Ne radi se tu gospodinu Baširu, ali evo, tri ili četiri člana nisu trebale vizu za pozitivni ne znam tko je treba, ali eto, mislim da moramo zaista biti pozitivni, ići napred. Jer ja sam zapravo smatrala da je atmosfera bila toplija s indijske strane. Smo dobili pozitivne komentare u uniju u Europskom parlamentu. E, naglasili su želju za suradnju s nama i nadam se da jedan incident neće utjecati na ostatak naših, e, naše suradnje Važno je da uzmemo u obzir globalnu sliku i e, jačamo naša strateška partnerstva. Hvala. Ako nema više govornika na e, popisu, zahvaljujem gospođi Zovko kao i gospođi Gil na njihovim pozitivnim e, pred predstavljanjima ove, ovog izaslanstva, da, postoje određene kritike, ali eto želim zahvaliti na početku indijskim vlastima koje su pokazale volju za suradnjom, zatim zahvaljujem našem izaslanstvu Europske unije u Deliju, oni su zaista učinili sve što su mogli, zahvaljujem kolegama iz eh, tajništva, ali ne neke od točaka u kojima smo govorili danas, neke od problema su bitne i mi ćemo morati ih uzeti u obzir u pri pripremi našeg puta u Pakistanu. Mislim da je također važna točka poanta da moramo komunicirati sa medijima, odnosno održati preskonferenciju na kraju putovanja. Bilo je nekih okolnosti koje nismo mogli izbjeći. Hvala vam lijepa. Sada možemo završiti s ovom točkom dnevnog reda. A to znači da je e, sastanak našeg odbora završio. Imat ćemo e, sastanak e, zatvoren za javnost našeg predsjedništva koji će početi